internetskoj stranici parlamenta. Vrlo sam zadovoljan što sam imao e, priliku prvi puta predsjedati ovom, e, ovim zasjedanjem. E, želim zahvaliti gospodinu povjereniku na nazočnosti i na komentarima. Želim zahvaliti prevoditeljima, administraciji, svima i želim vam laku noć. S time zatvaram zasjedanje. Hvala.